Poštovane dame i gospodo, poštovani predsjednik Mongolije, dragi gospodine Elbekdor, velika mi je čast i veliko zadovoljstvo, vjerujem za sve nas ovdje u Europskom parlamentu, što vas mogu pozdraviti. Poštovani predsjedniče, Mongolija, vaša zemlja, je zemlja koja ima staru i bogatu civilizaciju, a isto tako i država vrlo mlade i živahne demokracije. Prije 25 godina su po prvi put u vašoj zemlji održani slobodni demokratski izbori, a u prošloj ste godini pod vašim vodstvom uz eh, osnivanje vlade nacionalnog jedinstva uspjeli uspješno sladati vrlo teške probleme. Sada možete gospodarski održivi razvoj vaše zemlje poduprijeti um, uz veliku podršku. Geografski položaj vaše zemlje između dvije velike države, Ruske federacije i Narodne republike Kine – zasigurno nije uvijek e, jednostavan. E, upravo smo u, u našim bilateralnim razgovorima o tome pričali, ali utoliko smo više impresionirani zbog postignuća Mongolije. Na posljedku ne samo zbog toga što vi e, zovite onim e, što se tiče odnosa sa susjedstvom. Mongolija je zasigurno jedna svjetla točka u toj regiji, zbog toga je za nas je toliko važno i vrlo nas veseli što je vaša država domaćin sljedećeg sastanka ASEANA i to u lipnju 2016. godine. Taj sastanak na vrhu ASEMA je zasigurno neophodno potrebno kako bi se zgradili mostovi između Europske unije i Asema i kako bismo našli zajednička rješenja za, mnoga, mnoge regionalne, ali e, i globalne poteškoće. Siguran sam da ćemo u glavnom gradu vaše zemlje uspjeti postići velika, veliki napredak i nadam se u ime mojih kolega i kolegica da ćemo do tada sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Mongolije moći ratificirati od strane svih parlamenta. Poštovani predsjedniče, srdečno dobrodošli u Europskom parlamentu i izvolite, predajem vam riječ. Mr. President. Predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, ekscelencije, dame i gospodo. Započet ću govor na jednostavan način, riječju hvala. Hvala vam predsjedniče na pozivu. Hvala zastupnicima Europskog parlamenta na pruženoj prilici da iznesem svoja stajališta vama, uvaženim predstavnicima 28 suverenih država na ovom velikom kontinentu, Europi. Najmlađi sam član obitelji od osam sinova. Generacijama je moja obitelj živjela kao nomadski stočari u planinskim predjelima na zapadu moje zemlje, u planini Altaj. Moja majka i otac nisu ni sanjali da bi se jednoga dana njihov najmlađi sin mogao obratiti s ovog uvaženog mjesta središtu demokracije, Europskom parlamentu. Hvala. Ali ovaj govor nije posvećen meni. Ovdje sam kako bih govorio o svom narodu i svojoj domovini. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, ponosan sam na svoju domovinu, Mongoliju. Ponosan sam na našu povijest, kulturu, naše običaje i prirodnu ljepotu koja nas okružuje. Ali najviše od svega sam ponosan na naš duh i na vrijednosti za koje se zalažemo. Kratki pregled moderne povijesti moje zemlje i njezinog demokratskog puta Zvučat će mnogima od vas poznato. Ranih 20. godina Mongolija je potpala pod komunističku vladavinu koja je trajala 70 ljeća. Za vrijeme Staljinovih čistki ubijen je svaki šesti odrasli muškarac u Mongoliji. Više od 700 budističkih kramova spaljeno i pretvoreno u pepeo. Meta stranih i domaćih agenata eksperimenta zvanog komunizam bili su usmjereni na sam duh našega naroda, ali nije im bilo suđeno da pobjede, da prežive zauvijek. Na kraju je naša želja da živimo u slobodi prevladala. Nakon mnogo godina Konačno se pojavio odlučujući trenutak. Jednog hladnog jutra, 10. prosinca 1989. godine, organizirali smo prve neprijavljene javne ulične prosvjede u glavnom gradu u Lanbatoru. Imao sam sreće što su me kolege borci za demokraciju izabrali da rukovodim tim povijesnim događajima. Predugo smo šutjeli, Sada je trenutak da djelujemo. Trenutak je za reforme. To je bila moja uvodna izjava. Tog jutra smo tražili svoja prava, slobodu okupljanja, govora, vjeroispovijesti i slobodu medija. Tražili smo više stranočije, raspisivanje demokratskih izbora i početak tržišnih reformi. To je bio početak puta moje zemlje prema slobodi, pravdi i otvaranju prema svijetu. Put kojim smo krenuli nije bio lak. U to vrijeme susjedna savez ostala je netaknuta zbivanjima. Još uvijek je imala čvrstu, snažnu i premoćnu kontrolu. U glavnom gradu jedne druge susjedne zemlje, na trgu Tiananmen, dogodio se masakr Zbivanja su bila još svježa u pamćenju, a posljedice su se još osjećale. U Mongoliji je stari režim tvrdogla opstajao. Stari mentalitet se snažno opirao promjenama. Organizirali smo čitav niz sastanaka prosvjeda i štrajkova glađu. Pokušali smo izbjeći svako opravdanje za nasilje. Od početka smo pozivali na postizanje kompromisa i iznalaženje mirnih rješenja. I doista, demokratska revolucija u Mongoliji bila je u potpunosti mirna. Nije ispucan niti jedan metak, niti jedan prozor nije razbijen, niti kap krvi nije prolivena. Hvala. Za mjesec dana će Mongolija obilježiti 25. obljetnicu prvih eh, demokratskih višestranačkih izbora. Od tog povijesnog dana 29. srpnja 1990. godine održano je šest općih demokratskih izbora za parlament i šest izbora za predsjednika. Od tog dana, prije četvrt stoljeća, zemlju smo preobrazili iz diktature u demokraciju. Od jedne od najizoliranijih i najzatvorenijih komunističkih režima u svijetu, postali smo jedna od najotvorenijih država. Sada imamo dinamično tržašno gospodarstvo i živo pluralističko i kreativno društvo. BDP po glavi stanovnika povećao nam se više od 20 puta. Za više od 80% BDP-a zaslužan je privatni sektor predsjedniče, uvaženi zastupnici. Želim ovdje progovoriti o nekim od ključnih vrlina na kojima počiva naša mlada demokracija. Vrlina koje želimo osnažiti u predstojećim godinama kroz suradnju s našim partnerima u Europi i drugdje. Sloboda pojedinaca je kamen temeljac naše demokracije. Mogolski građani vrednuju slobodu jer smo je zaslužili uz mnogo uloženog truda. Vlada u slobodnoj državi nije u vlasništvu neke skupine ljudi. Da bismo imali zdravo društvo, moramo ga njegovati i stavljati pred njega izazove iz dana u dan. Ljepota slobode je u tome da je to proces kroz koji se uči. Ono omogućuje ozdravljenje ljudskog društva. Svi možemo griješiti, ali greške nas neće koštati života, kao u diktaturi i zato volimo slobodu. Mongolija je pri vrhu svjetske ljestvice zemalja s najvećim brojem medija. Samo nas je 3 milijuna, ali imamo osjećaj kao da imamo i 3 milijuna novinara. To je izvrsno. Veći dio vremena. Ljudi imaju pravo propitkivati vlast. Transparentnost i više interakcije čine nas jačima. Zato je Mongolija ponosna što predsjeda koalicijom Freedom Online. Mi ćemo iskoristiti tu priliku kako bismo promicali pristup internetu za sve. Podržat ćemo napore Ujedinjenih naroda u svrhu sveobuhvatne konvencije o internetskim slobodama. Kako su naša društva sve otvorenija, sve više se čuje zabrinutost zbog sigurnosti. Međutim, ne smijemo odstupiti od univerzalnih vrijednosti kako bismo odgovorili na sigurnosne izazove. Ekstremizam i nasilje i dalje se razvijaju i prijete nam. Međutim, mi trebamo reagirati tako da budemo i dalje predani slobodi, toleranciji i miru. I tu ne smijemo posustati. Prema tome želim pohvaliti Europski parlament na izvrsnoj inicijativi usvajanja povelje temeljnih digitalnih prava u 21. stoljeću. Udružimo snage radeći zajedno na promicanju ove sjajne digitalne revolucije. Hvala. Nekoliko riječi o izborima, vlasti i odgovornosti. Nove tehnologije ključne su za zdrava demokratska društva. U posljednja tri izbora koristili smo se elektroničkim sustavom za glasovanje te biometrijskim sustavom za registraciju birača. Te mjere za sprečavanje prijevara omogućuju biračima da znaju da će njihovo sudjelovanje na izbora dovesti do željenih promjena. Naravno, poticanje povjerenja u vlast ne odvija se samo za vrijeme izbora. Mongolske građana zanima kako vlasti troše teško zarađeni novac poreznih obveznika. Da bismo imali transparentnost, mi smo izradili jedan vrlo učinkovit sustav praćenja, zakon o proračunskoj transparentnosti koji zahtjeva javno objavljivanje podataka o rashodima iz proračuna. Međutim, izazov koji pred nama je sve veći birokratski aparat. S obzirom na sve veće izazove, ovlasti vlade se povećavaju i povećava se veličina, ona postaje udaljenija od građana. Tehnologija ima drugačiji trend, ona postaje manja, funkcionalnija i lakše se koristi tijekom vremena. Zato sam predočio inicijativu pametne vlade koja uključuje nove tehnologije što treba omogućiti vladi da se trajno prilagođava novim izazovima. Nekoliko riječi o korupciji. Korupcija je zarazna bolest koja raste u tami. Ona uništava pravedno, sigurno i pošteno društvo. I isto tako prijeti poštenim partnerima i ulagačima. Onemogućuje ljudima da imaju prilike i da uživaju plodovima teškog rada. Kako bismo to iskorijenili, moramo prokazati gdje se nalazi korupcija moramo je izložiti i oni koji su za nju odgovorni ne smiju izbjeći pravdi. Ponosan sam što mogu reći da je u samo četiri godine Mongolija povećala svoje rangiranje na ljestvici korupcije Transparency Internationala sa 120. na 80. mjesto. Pred nama je još mnogo posla, ali radimo na tome da razrišimo pitanje korupcije u našoj zemlji. Naglasit ću još nekoliko pitanja. Smrtna kazna i ljudska prava. Također smo ostvarili napredak u području zaštite ljudskih prava. Temelji pravde su zaštita ljudskog dostojanstva i ljudskog života. Smrtna kazna ne može biti prihvatljiva ni u kakvim okolnostima. Hvala. Prije 18. lipnja 2009. godine Amnesty International smatrao je Mongoliju kao jednu od zemalja koja ostvaruje najgore rezultate u području smrtne kazne. To je bio dan kada sam eh, prisegnuo za predsjednika Mongolije. Istog dana sam na stolu vidio dva nacrta zakona. Morao sam donijeti odluku o tome hoće li dvije osobe biti smaknute ili ne. Ja sam se opredijelio za život i držao sam se svoje odluke i počeo sam upućivati tu poruku javnosti. Hvala. Počeo sam prenositi tu poruku javnosti i onima koji donose odluke. Nije bilo lako povesti i predvoditi na ovom pitanju. Međutim, 2012. godine moja zemlja ratificirala je međunarodni, međunarodni dokument UN-a kojemu je cilj ukidanje smrtne kazne. Od lipnja 2009. godine nije bilo izvršenja smrtne kazne u Mongoliji. Moram jasno reći da je smrtna kazna neučinkovita i jedan barbarski čin. I s ovoga mjesta želim zahvaliti Europskoj uniji i svim našim prijateljima u Europi koji su nam pružili potporu i ohrabrili nas vezano uz ovo vrlo važno pitanje. Ekscelencije, reforma pravosudnog sustava za nas je nužnost. Reforma zakonodavnog i pravosudnog okvira sastavni je dio naših napora u pravcu izgradnje slobodnog i pravednog društva. To je također bio jedan od mojih prioriteta i mi smo poduzeli korak, modernizirali sve aspekte pravosudnog sustava od policije do državnih odvjetnika, sudova i sudaca. Povjerenje građana u pravedno suđenje sada je ponovno uspostavljeno. Slobodno društvo također mora biti i uključivo. Žene predstavljaju okosnicu obitelji i naroda. One daju život, i one su često te koje skrbe za starije, bolesne i potrebite. One su naše majke, naše seste i naše kćeri. Kako bi društvo moglo napredovati, treba nam više žena u državnoj službi na svim razinama, od lokalne do svjetske razine. Ponosan sam što mogu reći da smo na posljednjim održanim izborima utrostručili broj žena zastupnica u parlamentu. Sa više žena na vlasti mislim da ćemo imati veći sklad, veći angažman, manje patnje i manje sukoba. Hvala. Želio bih reći još nekoliko riječi o obrazovanju. Obrazovanje predstavlja temelj za naš budući uspjeh. Ja sam dolazim iz obitelji stočara, a završio sam na studij na Harvardu i želio bih i da drugi mladi ljudi imaju istu priliku. Mi naporno radimo na izgradnji kapaciteta u školama, na sveučilištima i ostalim akademskim ustanovama. Posebno su zahvalni što možemo koristiti znanje obrazovnih programa Vijeća Europe kako bismo osnažili vlastite obrazovne ustanove. Ekscelencije. Znam da sve demokracije ne trebaju nalikovati jedna drugoj. Moramo poštivati međusobne razlike. Demokracija predstavlja oblik vlasti koja predstavlja narod i u svakom narodu mora odražavati kulturu i običaj toga društva. Međutim, u svakom dostojanstvenom društvu mogu se vidjeti neki zajednički trendovi. Tu se ograničava vlast države, to je odgovor na zahtjeve građana, oni štite ljudska prava kroz nepristano i konzistentnu vladavinu prava. Također podržavaju građanske ustanove, neovisne medije i pravosudni sustav pomažu u borbi protiv korupcije, ulažu ljudski kapital i prepoznaju rodnu ravnopravnost i omogućuju ljudima da izaberu svoje čelnike na slobodnim i poštenim izborima. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, ovo su sve pitanja na kojima Mongolija i Europa imaju zajedničke vrijednosti i u kojima cijenimo vašu suradnju. Mongolija i Europa su stari prijatelji, kao što se vidi iz pisma Mongola Han Uzita Filipu Ljepom, prije 710 godina. Tu stoji. Kako možemo pristati na zaborav prijateljstva naših prethodnika, djedova, braće i roditelja koji su tako daleko osjećaju se blizu i razmjenjuju riječi mudrosti i darove mira. U istom duhu vam se obraćam danas prilikom otvaranja novog poglavlja u odnosima između Mongolije i Europske unije. Nakon pada komunizma odnosi između Mongolije i Europe ponovno su u procvatu. Vaša financijska, tehnička i humanitarna pomoć i suradnja u velikoj mjeri su pomogli našim naporima u izgradnji slobodnog demokratskog društva. I na tome smo vam zahvalni. Ekscelencije, 2014. godine Mongolija i Europska unija obilježili su 25. godišnjicu uspostave diplomatskih odnosa. Suradnja između Europskog parlamenta i mongolskog hurala ključni su za očuvanje i osnaživanje našeg partnerstva. Već smo mnogo toga zajedno odradili, što uključuje i potpisivanje sporazuma o partnerstvu i suradnji između Mongolije i Europske unije. Želim zahvaliti onim državama članicama koje su ratificirale spomenuti sporazum. Sada ima više prilika nego ikad za europska ulaganja. Prvoklasne europske tvrtke dolaze u Mongoliju kako bi ulagale vrlo često u partnerstvu s našim tvrtkama. Kako Vlada poduzima korake za poboljšanje ulagačke klime, te se prilike sve više povećavaju. I nadam se da će mnogi od vas vidjeti potencijal i ljepote naše zemlje 2016. godine, kada će Mongolija biti domaćin 11. sastanka između Azije i Europe. Iskreno se radujem što ću moći ugostiti čelnike Europske unije i država članica u svojoj zemlji i uvjeravam vas da će to biti samit za pamćenje. Predsjedniče, uvaženi zastupnici. Mongolija je snažno predana međunarodnoj suradnji. Nedavno smo pokrenuli inicijativu pod nazivom Azijski forum. Nadam se da će nam to koristiti i da će to biti mehanizam koji će promicati regionalnu suradnju svih suverenih nacija u Aziji, te promicati jednaku zastupljenost u njihovim različitim interesima. Moja vlada sada radi na dovršavanju tog koncepta te poziva zainteresirane strane da daju svoj doprinos što bi moglo pomoći u realizaciji ove inicijative. Dragi prijatelji, Mongolija nema namjeru drugima davati lekcije o demokraciji. Međutim, neke lekcije su nam zajedničke i možemo ih podijeliti s drugima. Kad je riječ o Kirgistanu, mi im možemo ponuditi svoje iskustva vezana uz učinkovitu parlamentarnu demokraciju i e, reforme e, i pravne reforme. U Afganistanu imamo obuku diplomata i državnih službenika, a u Mijanmaru radimo sa predstavnicima medija, novinarima i članovima civilnog društva. Kada je riječ o Sjevernoj Koreji, radimo na ekonomskom i sigurnosnom dijalogu. Mi snažno vjerujemo da Mongolija može dati značajan doprinos regionalnoj suradnji, suradnji u sjeveroistočnoj Aziji, a i šire. Mi shvaćamo koje su posljedice hladnog rata. Zahvaljujući našem iskustvu s komunizmom i demokracijom, mi smo u jedinstvenoj poziciji da možemo služiti kao pregovarač i posrednik u promicanju mira i sigurnosti u tom području svijeta. Kao sastavni dio naših napora na izgradnji regionalnog razumijevanja 2013. godine ću najaviti dijalog Ulan Batora o sigurnosti u sjevernoistočnoj Aziji, nešto poput helsiškog dijaloga. Mi smo bili domaćini čitavog niza sastanaka i konferencija o pitanjima poput sigurnosti, energetike, ženskim pravima i nuklearnim pitanjima. Moja zemlja ima status zemlje bez nuklearnog oružja već 23 godine. 2012. godine pet stalnih članova Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda potpisali su zajedničku izjavu u kojom se potvrđuje naš status zemlje bez nuklearnog naoružanja. mogolski građani kažu da su najbolji ljudi oni koji polože ispit kada, je, kada su najteža vremena. Ispričavam se, preskočio sam jednu stranicu. Hvala. Nuklearna energija je i dalje dobar izbor za neke narode, međutim e, ne smije se na taj način ugroziti mir i sigurnost neovisnih susjednih zemalja. Mi ozbiljno shvaćamo našu zajedničku odgovornost za promicanje mira. Mongolske oružane snage ponosno nose plave kacige i služe zajedno sa ostalima u mirovnim misijama UN-a na održavanju međunarodnog poretka i sigurnosti. Mongolija je postala jedan od 20 najvećih zemalja koje najviše doprinose u mirovnim misijama u svijetu. Do sada je više od 12 tisuća naših vojnika služilo aktivno u raznim mjestima na svijetu, što je značajan broj ako se usporedi sa našim ukupnim stanovništvom. Mi Mongolci smo ponosni da možemo služiti i ponosni da možemo dati svoj doprinos. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, još jedan put želim zahvaliti Europskom vijeću, Evropskoj uniji, Europskoj komisiji i vama, Europskom parlamentu, kao i svim državama članicama što su ustrajno davale potporu moje zemlji Mongoliji. Mongolci kažu, najbolji ljudi se testiraju u najtežim situacijama, a konji se testiraju kada se jaši. Vi ste bili s nama kada smo najviše trebali vašu potporu, kada smo trebali vaše ohrabrenje. Od početka ste bili uz nas i davali ste nam pomoć i hvalili naše uspjehe i pomagali s našim izazovima. Europska unija je najbolje svjetski izum za promicanje svjetskog prosperiteta, mira i sklada. Mongolija će biti strateški partner za Europsku uniju na istoku, e, pomažući u promicanju naših zajedničkih vrijednosti i interesa u svrhu izgradnje mira, demokracije i angažmana u Aziji. Dragi prijatelji, nastavimo zajedničku suradnju. Hvala vam na pozornosti. Poštovane dame i gospodo, vjerujem da govorim u ime sviju vas kada zahvalim sada predsjedniku na njegovom govoru, iako je preskočio jednu stranicu, ipak mislim da vam mogu reći u ime svih kolega i kolegica da već dugo nismo čuli ovako hrabrujuć govor, te bismo vam htjeli zahvaliti na vašem prisustvu, na vašem govoru i na vašem pozivu ka intenzivnoj suradnji s vašom državom. Hvala vam lijepa na ovom vrlo velikom trenutku kojeg ste nam ovdje omogućili. Hvala vam.